be Kolege, zauzmite mjesto, molim vas. Ovo je danas bila malo jedna dosta nepraktični dnevni red kako smo mijenjali dvorane, a sad je pred nama jedna vrlo zanimljiva točka dnevnog reda, zapravo zadnja sadržajna točka, ali vrlo bitna točka. I sad imam čast pozdraviti ovdje među nama generala pukovnika Ludviga Leinhosa koji je inspektor njemačke vojske za kibernetiku i informacijski prostor General eh, Lajnos je dugo u službi, vrlo je iskusan, a posebno je iskusan u, na području kiberobrane, obrane, obrane od kibernapada. Upravo smo malo prije vodili, kao što ste vidjeli, jedan kratak razgovor kako bi mogli sad u okviru ove točke koja je vrlo, vrlo aktualna raspravljati malo šire. Dakle, o kibersigurnosti općenito jer to je područje o kome su, zato što je tako aktualno, Evropska unija i NATO objavili zajedničko priopćenje, zajedničku komunikaciju. I to je područje gdje se silno trudimo o jako, postignemo jaku suradnju, a parlament eh, naravno i tu provodi svoju dužnost, odnosno obnaša svoju dužnost dužnog nadzora. No u vremenu smo svi senzibilizirani na tu temu jer shvaćamo koliko je bitna i aktualna. A sada, gospodine generale, vi imate riječ kako bismo mi profitirali od vašeg iskustva i znanja. Izvolite. Hvala lijepo. Dame i gospodo, meni je zapravo uvijek velika veselje i radost kad se vratim u Briselu Ja sam 2013. do 2016. radio u Briselu u NATO-vom glavnom zapovjedništvu pa mi je to uvijek kao neki povratak. I sad što ću danas reći, ja ću vam malo prezentirati kako smo mi u Njemačkoj, što smo mi sve učinili kako bi se nosili s tom novom prijetnjom kibernapada i kako smo mi u Njemačkoj zapravo u tom pristupu sveukupne vlade što smo sve poduzeli. E, dakle, da počnemo sa digitalizacijom, zato što je to bila ta bitna revolucija koja je izmijenila sva pravila i sve procese, zapravo kompletno život danas na svim područjima. I to ne samo za civilni svijet, nego i za vojni svijet. I to mm, digitalizacija nije samo izazov tehnički i tehnološki, nego u svakom pogledu jer on ima velike posljedice po sve radne procese, po naše društvo, po sve. Ali isto tako moramo vidjeti kako će se odraziti na potencijalne sukobe među, e, među različitim državama i općenito u budućnosti kako će, mi znamo već ove hibridni scenarij, hibridna način E, propagandnih ratova i tako dalje nam je već i poznat. I vidjet ćemo kako će se e, sve izmijeniti pa i vojska, oružane snage, način strateškog planiranja, sve će se izmijeniti i vidjet ćemo šta će uopće preostati i od vojske i od ostalog. Dakle, vidimo, dakle, digitalizacija nevjerojatno brzo mijenja naše ukupno društvo globalno. Donosi sa sobom jako puno prednosti, to je jasno, ali svaka medalja ima dvije strane, imate dakle puno tih dobrih prednosti, ali imate i slabosti. Neću sad ulaziti u sve ove primjere koje vidite na ovom slajdu, to vam je na međunarodnoj razini već poznato ti različiti virusi i te prijetnje koje su se pojavile i ti kibar No mogu vam samo ilustrirati koliki je raspon onog što oni mogu sve uništiti i koliko toga mogu kiber napadi napadi, e, pogoditi. Dakle, gdje sve djeluje od krađe podataka, uskrate usluga, servisa do međutim može izazvati i fizičko-kinetičke posljedice kao što ste vidjeli kod aktivnosti virusa Stuxnet i mijenjati živote, ali i oduzeti. E, vidite, recimo, neki od tih virusa su se izravno djelovali na bolnice i na taj način su ugrozili živote, a negdje možda koji odnijeli. Dakle, kad dolazimo do ovog informacijskog dijela e, kiberdomene, recimo, kad dolazimo do socijalnih mreža koje u internetskom prostoru postoje, to su recimo tu, ako se to napadne i preko toga mi to ugrožava temelje našeg društva, našeg društvenog uređenja, poredka. A sada vidite ovdje imamo jako puno aktera koji mogu izazvati napad. To počne s tim da recimo kad imate recimo organizirani kriminal, državne faktore ili teroriste, svi oni se koriste time. Jednu stvar moramo uvijek naglasiti. Dakle, osim država imamo organizirani kriminal i terorizam kao što smo rekli, međutim oni mogu izazvati posljedice na e, sve ono što sačinjava jednu uređenu državu. Dakle, organizirani kriminal i teroristi mogu svojim kibernapadima uzdrmati svaku državu u temeljima. To ne smijemo zaboraviti. Zatim, da vidimo gdje sve digitalizacija djeluje. To nije samo jedno područje. U čitavom društvu su to sve kompletno naše kontrolni sustavi, zapovjedni sustavi, svaka komunikacija, logistika, opskrba, upravljanje ljudskim resursima, proizvodnja, industrija, dakle sve, apsolutno zapravo sve u društvu, ne samo oružane snage i naše zapovjedne centri i sve ostalo, sve može biti pogođeno jer je sve digitalizirano. E sad da vam prikažem kako izgleda e, njemačka kibernetička politika, dakle njemačka državna politika za postizanje kibernetičke sigurnosti. Mi smo, dakle njemačka vlada je usvojila bijelu knjigu 2016. godine, a sljedeća edicija bi trebala biti opet za 10 godina, koja se posvetila upravo ovoj strategiji za borbu protiv kibernapada. Kad pogledate prije, deset godina prije ove bijele knjige se nije uopće kod naših strategija za sigurnost države i državnih institucija uopće govorilo ni spominjalo o kibernetičkim napadima, digitalizaciji i ostalom. A 2016. uopće napadi i kiberprostor i kibersigurnost su zapravo ključne riječi. u tom planu se želi u svakom slučaju ojačati naše kapacitete za obranu. U tom smislu je prvenstveno veliki izazov naći prave ljude iza koji to mogu provesti, dakle educirati ljude ako ih nemamo. Zatim moramo biti učinkoviti, a to znači i moramo svoje resurse dobro uperiti, dakle ciljano koristiti i objedinjavati. Zatim, 2016. je još jedan vrlo važan dokument Njemački parlament usvojio, a to je strategija za kibersigurnost koju na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. I u tom dokumentu se nalazi puno, puno zanimljivih koncepcijskih pristupa. Dakle, tu se govori o tome kako cjelokupna vlada je ugrožena jer je sve ugroženo, prema tome moramo birati pristup sveukupne vlade Zatim govori se o tome da se djeluje u uskoj suradnji sa oružanim snagama i zatim da se na nekim područjima osnivaju timovi za brze reakcije i tako dalje. To se sve u ovom dokumentu predviđa. Dakle, kompletna strategija kibersigurnosti od 2016. koja bi se tijekom ovog mandata sada trebala kompletno i realizirati do kraja jer neke stvari smo već započeli, neke smo i napravili, ali sad bi trebali u ovom sazivu vlade Njemačke dovršiti cijelu implementaciju. Ovdje da vidite kako izgleda ova međuvladina odgovornost. Čisto općenito govoreći imamo tri ministarstva koja su tu zadužena za to, ali se moraju koordinirati. To je dakle Ministarstvo vanjskih poslova, oni se bave aspektima kiber politike Za sigurnost je nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova, što mislim tako i u većini država. I onda imamo kiber obranu to je Ministarstvo obrane. Naravno, ne možemo uvijek, nije lako uvijek diferencirati između e, obrane i sigurnosti to je jasno, ali to se usko koordinira. Znači moramo osigurati vrlo, vrlo usku i stalnu suradnju među ta tri entiteta da bi bili učinkoviti. Što smo mi učinili na strani vojske? Naša ministrica obrane je 2015. odlučila razviti jednu koncepciju kako provoditi tu strategiju na vojnoj strani, u vojnom resoru. I donijela je dvije odluke, 2016. početkom prvo da uspostavi jedan direktorat sa jednim glavnim zaduženim časnikom koji kao recimo jednu komunikacijsku jedinicu koja bi služila za komunikaciju općenito svih napada na tom području i drugo da napravi jednu novu vojnu službu za kiberdomenu. I NATO je, mi znamo na jednom od e, zadnjih svojih samita isto odlučio da kiberprostor, kibersigurnost predstavlja domenu za sebe dakle jednu oblast, ne kažemo ne baš vojnu, ali jednu vrlo bitnu u obrambenom smislu. Zatim, da biste malo bolje razum, vidjeli strukturu njemačke vojske, u njemačkoj vojsci imamo velike vojne organizacijske elemente i onda civilne u vojnim elementima, svi znate one klasične podjelu rodova vojske, mornarica, zračne snage i kopnene snage, zatim imamo medicinsku službu, zajedničku službu za potporu i logistiku, dakle to je neki puta imamo, tu spada i vojna policija i sve druge oblici e, potpore koje djeluju u svim rodovima i sad imamo još jednu novu službu, novu oblast, a to je područje E, kiber domene koja naravno zadire u sve ostale rodove i, u mornaricu i zračne snage i u kopnene i sve ostalo. Znači mi smo ih pretvorili u jednu klasičnu službu. I zatim imate ovdje isto tako ove veće civilne organizacije odgovorne za nabavu, za zapošljavanje, za osoblje i za druge slične djelatnosti. Ovdje nadalje vidite na sljedećem slajdu dvije stvari koje smo željeli ilustrirati. Kiberdomena koja je postala u našoj vojsci isto kao recimo mornarica, kopnene snage i zračne snage. Šta to znači? To znači da uvijek možete razmatrati različite opcije kako biste koristili e, i kapacitete iz ostalih domena. Dakle, to je neovisno područje, kiber područje, ali sa potencijalom da koristi kapacitete svih klasičnih rodova, odnosno dosadašnjih vojnih područja. Što se tiče mojeg, moje službe, dakle, evo to je zaista namijenjeno jednoj velikoj, velikom organizaciji, nakon što je u rujnu 2015. je to zapravo krenula inicijativa za to. U travnju 2016. je donesena odluka. Početkom 2017. je moje glavno sjedište osnovano, a onda sam ove e, krajem prošle godine dobio i ljudstvo. Imamo oko 35 tisuća ljudi. I sad smo u fazi da dovršimo E, onu zadnju fazu, a to je da budemo operativno spremni do 2020. 2021. najkasnije. E sad vidite ovdje u fazama naš razvoj. Mm, donekle smo ovisili o podršci iz ostalih službi, ostalih područja, a sad smo dosegli ovaj korak drugi, dakle mi smo od našeg puzanja se sad digli da već hodamo, a 2021. očekujemo da ćemo najkasnije postići našu punu operativnu sposobnost i dakle biti u stanju trčati maraton ili sprint. A sad e, da vam govorim kako smo mi strukturirani. Tu imamo četiri glavna stupa naše organizacije. Prvo imamo glavni stup, to je takozvani IT sustav njemačke vojske, to je dakle kompletna infrastruktura svih komunikacija njemačke vojske, bez obzira bila ona fiksna ili mobilna. I zatim, dakle, tu moramo osigurati e, normalno funkcioniranje bez ikakvih zapreka svih komunikacija. Druga stvar je, tu se koncentriramo na vojnu obavještajnu službu, jer to je vrlo vezano za kiber svijet i zatim ono što zovemo nekinetički efekt. To je zapravo klasični način ratovanja ali e, na području informacija. I sad to možete jasno najbolje obaviti preko kiberoperacija u kiberprostoru. Zatim sljedeće su posebne geoinformacije koje se ne samo dakle za nas nabavljaju nego za sve rodove vojske, dakle za sva druga područja, kao i za znanstvene discipline. I na kraju onaj ona služba koja zapravo igra vrlo važnu ulogu u onom našem pristupu s ukupnom vlade, ukupne vlade, rješavanju tog e, pitanja. Naime, kibersigurnosti. A sada Ovdje vidite, um, ovo ovaj, je recimo sad, ovdje vidite ove klasične aktivnosti koje se odvijaju isto tako u našem e, dijelu službe, a to je klasična vojna obavještajna, elektroničko vođenje rata, SIGINT i tako dalje. Uglavnom, to sve ide pod jedno zapovjedništvo direktno. koje kapacitete mi tu razvijamo dalje i povećavamo. Ovdje vidite pet glavnih područja. Prvi je spoznavanje kiber situacije, dakle zatim povećanje naših kapaciteta za kibernetičke operacije, nadalje jačanje naše ekspertize kod razvoja softvera i to ne kao, konkurencija industrije, nego zapravo ono što nama treba po mjeri skrojeno, dakle najviše se bavimo sigurnošću. I zatim jačanje e, svih naših e, naše kibersigurnosti. I na kraju jasno operativno planiranje koje uključuje i dakle izviđanje obavještajne djelatnosti i tako dalje. Evo šta mi ovdje radimo, to vam je jedan ovako dobar slajd gdje vidite koncepciju našeg načina rada. Imamo jako naime puno područja koje mogu pridonijeti e, povećanju razine o kibernetičkoj sigurnosti i njenoj važnosti. Ovdje vidite imamo centre za kibersigurnost koji to rade, ali i kompletna vojna obavještajna e, služba radi na mnogim kibernetički relevantnim stvarima. I sad što mi radimo? Mi sve ove parcijalne situacije povezujemo u našem glavnom stožeru i kako bismo ne samo podigli razinu svijesti, dakle senzibilizirali, i ljude o tome, prvo naše službe, onda je općenito širu javnost, nego kako bi bili spremni za rano e, djelovanje. I zatim mi ovdje ovu vojnu analizu koju izrađujemo doživljujemo kroz jedan holistički pristup samo kao jedan dio opće konačne analize i slike stanja koja nastaje kada to povežemo sa recimo istim tim što radi Ministarstvo unutarnjih poslova. Mi imamo nekoliko klijenata i to na strani same njemačke vojske, ali i izvan njemačke vojske za koje mi kontinuirano radimo te naše analize stanja i pregled stanja. Još jedan važan aspekt je pitanje naših zaposlenika, ljudi koji rade kod nas. To je jako veliki izazov zato što vi ne možete stvoriti preko noći, generirati stručnjake to kalibre koji nama trebaju. Prema tome, to je jedan od razloga zbog čega smo taj poseban servis osnovali, tu posebnu službu. Jer vidite, u Njemačkoj možete općenito utjecati na nečiju karijeru i put koji odabere ako su oni u čvrstoj službi i vi to radite od ozgo sa zapovjedničkog mjesta. Dakle, mi maksimalno činimo ta mjesta i e, perspektivu da rada kod nas atraktivnom za ljude kako bi se oni pribavili ili kako bi se doškolovali i dodatno educirali. Zatim tu se trudimo dakle da to budu i financijski motivi, zatim nudimo im oblike različite oblike stručnog usavršavanja, daljnje kontinuirane edukacije, zatim čitav niz drugih e, pogodnosti koje uključuju recimo i tjelesne aktivnosti i svašta drugo. Od početka ove godine smo primjerice u, uveli na sveučilišnom studiju master studij, magisterski studij za iz kibernetičke sigurnosti. To nije bilo namijenjeno samo ljudima iz vojske, nego općenito svima, jer mi imamo i nevojne elemente koje zapošljavamo. Vidite, mislim da je to jako zanimljiv pristup, jer eh, nas to baš jako muči, taj pitanje kadrova. Zatim, mm, još jedna ambicija nam je da regrutiramo a mislim da je to čak i obavezno da regrutiramo osoblje koje bi onda se bavilo razmjenom stručnosti i stručnih znanja. I kao što sam već rekao, mi ne tražimo tu isključivo ljude koji dolaze iz vojske i koji su cijeli život proveli u vojnoj karijeri, nego isto tako je to prošireno i otvoreno i za civilne strukture, dakle civilne ljude. I tražimo dakle ljude koji dolaze sa strane koji nikad nisu bili u vojsci, naravno ove naše koji su u vojsci i koji imaju šanse mogu i hoće njih dodatno školujemo ali jako puno ljudi izvan vojske tražimo. Dobro je da imamo puno odaziva. Otkad e, postoji moja jedinica dobili smo već 500 prijava za radna mjesta na tu temu u našoj službi i za sada smo zaposlili ovako ili onako više od stotinu ljudi u ovom novom sustavu, u onoj našoj službi i području za kibernetičku sigurnost. Zatim u Minhenu imamo i taj još E, kibernetički druga studija, već sam govorio o ovom master studiju, magisteriju iz kibernetičke sigurnosti. Međutim, imamo tu jedan platformu koja je osnovakana kako bi povezali naš e, obrazovni sustav i e, na civilnom sveučilištu Minhena, bliskog Maxu Planku i našeg vojnog fakulteta i industrije i razvoja i znanosti. Dakle, tu imamo različite oblike onda studija, ne samo ovaj klasični magistarski studij, kao što sam već rekao iz kibernetičke sigurnosti, nego manje više i doškolovavanje i specijaliziranje. Sada vidimo ovdje jedan pilot projekt koji već tri godine vodimo kako bi se objedinila stručnost između vojske i industrije i da vidimo ono što iz toga možemo iskoristiti u naše svrhe. A osim toga je to pogotovo radimo sa ovim novo osnovanim poduzećima jer e, u tim poduzećima imamo najveći potencijal inovativnih mladih stručnjaka i tu onda s njima imamo jednu kontinuiranu suradnju kroz taj naš inovativni hub za kiber prostor i kiber pitanja. Prošle godine smo počeli s tim aktivno raditi i nadamo se da iz toga ćemo izvući najbolje rezultate. Zatim, mi imamo i uspostavljenu međunarodnu suradnju sa partnerima Europske unije i NATO-om te odabranim drugim trećim zemljama. Ja sam se jučer vratio s Tajlanda gdje smo, smo se razgovarali sa različitim e, zapovjednicima ili nadležnim ljudima za kibersigurnost iz mnogih država a ja sam taj, na tom forumu o kibersigurnosti koji se svake godine mijenja predsjedanje, ja sam ga upravo sad preuzeo od nizozemaca, tako da iduću godinu će Njemci to predsjeda tome. Dakle, tu, to se održava taj forum u Tajlandu, kao što sam rekao, i tu imamo pogotovo jako dobru međunarodnu suradnju. Onda mi koji imamo recimo nekakvu kapacitete, izgrađenu infrastrukturu za ovaj naš posao kojim se bavimo, preko tog foruma pomažemo i manjim trećim zemljama koje nemaju nikakvih infrastruktura za sad još ni kapaciteta. Zatim, E, angažirali smo na svjetskom ekonomskom forumu upravo zato da bi se mogli lakše pod njihovim kišobranom, pod tom krovnom organizacijom dogovarati, razmjenjivati sa industrijom koja ima naravno vrlo jak e, znanstveno-istraživački sektor koji je nama isto interesantan. Evo, nakon što sam ovo to sve izgovorila pripovjedao. Mislim da sam došao i do kraja prezentacije. Ja sam vam sad apsolutno na raspolaganju za sva pitanja i diskusiju. Well, not much choice about Mr. Galler. Pa, nema baš mnogo izbora. Tu je s nama gospodin Galer koji sigurno se želi javiti za Da, hvala vam lijepa na zanimljivom izlaganju i na tom prikazu kako se u Njemačkoj pripremaju na te izazove. Vi ste se tako spomenuli da mora postojati mnogo oblika suradnje na tom području. Rekli ste baš da ste se vratili Stalina i rekli ste da postoji podrška i za manje države kada se radi o izgradnji kapaciteta, dakle što se tiče kibernetike, e, Estonija je tu jako snažna, to svi znamo i zbog toga oni trebaju zapravo pomoći drugim državama isto tako u tome da izgrade kapacitete koje su oni već uspjeli tamo uspostaviti. E, postavljaju se naravno mnoga pitanja. S jedne strane, što se tiče suradnje, da vidimo kako to možemo organizirati na najučinkovitiji način. Dakle, hoće li to biti evo, ovakvi slični forumi gdje vi sad e, predsjedete tamo, kako to možemo proširiti na druga mjesta, E, u tijelima vlasti, budući da su tu sva životna područja, vojna, civilna, privatna, poslovna, pogođena tim izazovima i stoga je vrlo teško e, tu e, razgraničiti na smislen način tko treba surađivati s kim, a koga treba izostaviti iz toga. Dakle, jeste li već razvili neko načelo kako možete odlučiti tko će ući u taj krug suradnika, a tko ne. Dakle, imate li tu nekako činično razgraničenje? Zatim me zanima kako raspravljate o tome, od kojeg trenutka jedan takav kibernetički napad koji može imati ogromne posljedice, od kojeg trenutka ga se može kategorizirati kao napad iz članka petog. Koja je definicija za to? Mislim da se tu još nisu svi uspjeli složiti. Oko toga i toga me zanima E, znate li u kojem smjeru se kreće ta rasprava? Od kada dakle, bi se moglo onda govoriti o jednom slučaju koji zaslužuje obranu? I onda mi se tako i vrlo praktično zanima sljedeće. Vi ste naveli sljedeće primjere, dakle ono što je otkriveno početkom e, ove godine u Njemačkoj, što očito već mjesecima postoji od strane Rusije, dakle i Ministarstvo vanjskih poslova i Zaklada za e, politiku je bila izložena tome tko je to otkrio, jesu to bili vaši ljudi i ako netko to tako sazna, javlja li vam to onda? Ne mogu si uopće zamisliti kako teče onda taj informacijski tok s kojeg mjesta na koje mjesto i baš i zato što smo vidjeli da u pravilu takvi napadi onda idu istovremeno, usmjereni su na više država, dakle pa me zanima gdje je onda ono područje koje se tiče NATO saveza gdje se onda to može na operativan način okupiti. Mislim da sve to treba biti jako učinkovito, ali uzreći obzir koliki je obujam tog izazova, opet se vraćam na to kako da to na smislen način e, dobro e, razgraničimo, diferenciramo kako bi se dalje moglo raditi na učinkovit način da to formulira na tako, na tako jedan ne baš jako tehnički način. Uh, uh, Hvala vam lijepa. Gospodin Zujevski ima riječ. E, ispričavam se, ja ja jako dobro razumijem, ali lošije govorim njemački, pa bih stoga govorio na poljskom, ispričavam se. Prvo pitanje jest związane s komplementem. Prvo pitanje. Povezano je sa komplementom upućenim vama. Naime, ovo je jedna vrlo dobra inicijativa koja se temelja na njemačkoj tradiciji kako bi se odgovorilo na tu opasnost kibernetičkog kriminala. Dakle, e, razumno, dobro strukturirano, dobro planirano, dobro dokumentirano, jasno su nadležnosti e, razgraničene, a i parlament je u to sve uključen. Mene sad zanima u kojoj mjeri se možda ta struktura može prenijeti u druge države. Ili je to toliko e, krojeno prema e, posebnim njemačkim potrebama da to može poslužiti samo kao neka vrsta uzora za druge države, ali da se ne može preuzeti kao model. Zatim još e, jedno pitanje. Na jednom sastanku smo zaprimili informaciju da terorističke organizacije zarađuju deset puta više novca od prisutnosti na internetu nego od samih terorističkih napada. Zanima me kako izgledaju sad ti odnosi između te dvije strane u protekle tri četiri godine, posebice što se tiče Njemačke. Posebice što se tiče kriminala. Moramo li tu više na tome raditi, jer to sada povećalo se kao opasnost povezano i sa terorizmom. Sljedeće pitanje je nešto što se tiče da moje procjene. Naime, čini mi se da što više imamo globalizaciju, da, da je to više i olakšan pristup nekom projektu i da se onda smanjuje sigurnost tog projekta, a to je posebno vezano uz taj širi kontekst sigurnosti obrane. Je li danas doista tako da se moramo pomalo distancirati od globalizacije kako bismo se mogli bolje zaštititi od kibernetičkih napada? To se posebice tiče državnih kibernetičkih sustava, financijskih eh, kibernetičkih sustava ili isto tako kibernetičkih sustava za obranu. A zatim satelitski sustavi. Mi znamo da se Njemačka savezna vojska prije svega oslanja na GPS, e, što je nešto čime upravljaju Sjedinjene države. Dakle, Kopernik i Galilej, jesu li to sustavi koje bi isto tako mogla koristiti možda vojska iz pojedinih država članica i cijela Europska unija kako bi smo se obranili od tih opasnosti od terorizma. Hvala. Nema nikakvih drugih pitanja, pa ću iskoristiti ovu priliku i da ja postavim pitanja. E, hvala vam gospodine generale na ovom vrlo zanimljivom briefingu. Uzet u obzir vaše cjelokupno iskustvo. Kako biste procijenili poteškoće, probleme sa time da se odredi tko prozrokuje kibernetičke napade, uzevši obzir ono što je gospodin Zrevski rekao. Dakle, da tu može doći i do e, prisustva nedržavnih, e, ali i državnih e, aktera. to se također dotiče i pitanja kibernetičke sigurnosti naspram kibernetičke obrane. Te bih vas toga ljubezno zamolila da nam kažete nešto o tome. I kao treće, skoro smo cijelo jutro proveli raspravu o Brexitu. Kakva su vaša gledišta o nekom eventualnom modus operandiju nakon e, izlaska Ujedinog kraju iz Europske unije, povezano dakle i s onim čime se vi bavite. Dakle, što se tiče kabinetičke sigurnosti, ali su tako i što se tiče razmjena informacija i obavještenih podataka. Dakle, bismo li tu trebali imati suradnju između Europske unije i NATO saveza više ili bismo mogli imati neku drugu razinu suradnje i za koju razinu vi smatrate da je možda najprikladnija e, za postizanje ovog cilja da se suočamo sa najvećim izazovima. Evo, to je sve. Možeš imati još jedan krug postavljanja pitanja. Izvolite, gospodine generale. Hvala vam lijepa. Prebacit ću se malo na njemački, ako je to moguće. Kao prvo, što se tiče prvih postavljenih pitanja, tog razgraničenja, tko e, surađuje s kime. Pa tu bih kao prvo ja razlikovao to da je eto ova tema sada u ovoj fazi gdje još nemamo nikakvih pravih modela, da je vrlo važno da se održi dijalog. I tu ne bih uopće uveo nikakve diferencijacije, zato što moramo ostvariti nekakvu vrstu svijesti o tome, jer su to tematska područja koja nisu nužno u nekom interesnom području onih koji danas trebaju donositi odluke. Dakle, stoga treba taj dijalog voditi u što širem kontekstu. Dakle, podizanje razine svijesti, to je jedno. Zatim, kada se radi o tome da a pritom ne bih htio konkretno govoriti o ovim napadima, jer to je vezano uz naš forum, vezano uz te mehanizme, ali mi smo u Njemačkoj uspostavili jedan nacionalni centar za obranu i tu imamo sve one aktere prisutne koji se bave kibernetičkom sigurnošću, kibernetičkom obranom. Dakle, to je moja služba, ali su tako primjerice e, i e, e, policijske snage koje se bave kriminalnim djelima i tako dalje. I više od toga ne bih htio reći o tome. Što se tiče kibernetičkog napada i članka petog, o tome se raspravljalo i prošli put kada sam bio ovdje, da na čelnicima države vlada je ta odluka da jedan kibernetički napad može dovesti do pokretanja članka petog, ali ostavilo se otvorenim e, to pitanje kada se dosegne taj prag sa napadom, jer naravno da onda se tu sa određenim napadom povezuju određeni rizik i to je zapravo ta misao iza toga. Naravno da je potrebno da taj napad bude odgovarajuće težine, ali isto tako se pokušava tu dati jedan odvraćajući učinak da se napadačima daje na razmišljanje da vide mogu li očekivati određenu reakciju. Mislim da se svjesno E, odlučilo da se neće to jasno definirati, dakle kada se može pokrenuti članak 5 zbog takvog napada. Što se tiče pitanja polskog kolega, hvala vam lijepa na komplimentu. Koliko bi to moglo biti modeli za druge države? Pa bilo e, je zanimljivo to vidjeti. Ja sam se našao i sa e, kolegama iz drugih država. Mislim da organizacijski gledano smo dosta već napredni što se toga tiče u Njemačkoj, ali vidimo da druge nacije ne kopiraju to jedan na svom jedan. Mislim, Amerikanci su slično strukturirani, no zbog svoje veličine ipak ima tu neki razlika, ali postoje sad i druge nacije koje sada koriste naš model ne kao jednak model za sebe, ali se oslanjaju na naš model. Koliko se to može kopirati u cijelosti, pa ne mogu to reći jer je izazov taj naravno da ako morate provesti veliku reorganizaciju da morate imati onda na svim razinama odgovarajuću volju, inače do toga neće doći. To ovisi o pojedinom vodstvu državama i političkom vodstvu u tim državama koliko je jak taj pritisak da se to i provede. Ali mislim da je ta tema sada priznata i neće to uvijek biti usporedivo jedan naspram jedan između svih tih struktura, ali mislim da ćemo se s vremenom u pristupima pomalo poklopiti što se tiče vojnih struktura. Što se tiče kibernetičkog prostora, mislim u jednom trenutku će morati svatko o tome razmisliti, a onda trebamo vidjeti kako će se to razvijati. Sada imamo ovo rješenje, ali je li to 100% dugoročno e, dobro rješenje ili nije, to ćemo morati vidjeti s vremenom. No mislim da što se tiče temeljnog načela da smo, da smo tu ipak u Njemačkoj na dobrom putu. Drugo pitanje, terorizam, zarada novca, više prisustvo na internetu. Pa ne mogu vam odgovoriti na to pitanje, mislim da je to i e, pitanje od kojeg, za koje možete dobiti odgovor od obavještajnih službi na jednom drugom sastanku, a sigurnost naspram globalizacije. Naravno da je to izazov, ne vjerujem da ćemo moći zaustaviti globalizaciju, ali mislim da tu ima mnogih aspekata kojima bismo trebali posvetiti pažnju. Evo, recimo, prije smo razvijali sustave na civilnom tržištu, ali su tako i na vojnom tržištu i ta tema kibernetičke sigurnosti nije bila uvijek na prvom mjestu zato što je to bilo e, povezano i sa velikim troškom za industriju, a da se nužno nije ostvarivala neka dodana vrijednost, a kada se s drugima natječete na tržištu, onda uvijek morate donositi takve odluke. I sada se došlo do bolne spoznaje i na toj strani industrije, da je to pitanje kibernetičke e, sigurnosti i za industriju i za gospodarstvo jedan vrlo važan, od životne važnosti, e, velik faktor jer ako možete vidjeti i u privatnom sektoru je tu došlo značajnih šteta zbog ovih kibernetičkih napada i ti napadi mogu dovesti onda do takvih posljedica da netko nestane sa tržišta i takvih slučajeva ima. I stoga mislim da je vrlo važno da se ne zaustavi globalizacija, ali da se kroz određene standarde, zaštitne mehanizme pobrinimo za to da se s tim rizikom može upravljati nikakav riziko znači da e, bi se, ne bi se ništa morali učiniti taj riziko, nikad nije nula, naravno da uvijek treba isto tako se uskladiti e, naši mehanizmi ako se bolje zaštitite, onda će se ponovno razviti novi mehanizmi, onda ćete opet morati podići razinu zaštite. To je slično kao i kod vas doma kad imate računalo, ako ne ažurirate e, antivirusne programe, onda u jednom trenutku možete doživjeti napad na računalo. Tako je slično i ovdje. Dakle, globalizaciju zaustaviti ne, ali kibernetička sigurnost će tu biti vrlo važna. I neke stvari će se moći napraviti možda samo na nacionalnoj razini, a i možda na toj nacionalnoj razini samo na određenim područjima. Galileo sustav kao alternativa za sustav GPS-a. Da, pa to je nešto što će svakako u jednom trenutku se i dogoditi. Uh, uh, a da, ispričavam se, nisam govorio na vaša pitanja nedržavni akteri. Mislim da su to dvije specifičnosti ovog područja. Imamo taj čimbenik brzine u kibernetičkom prostoru, imamo e, taj problem da moramo brzo postupati prema kibernetičkim napadima, a da ne znamo sve okvene uvjete koji će nam dopustiti odmah da znamo tko je za to kriv državno gledano smo svi tako zapravo organizirani da svatko ima posebne nadležnosti, ali da ih možemo provesti samo ako znamo sve određene okolnosti. Mislim da što se tog područja tiče, jednostavno te okolnosti ne znamo unaprijed, a moramo već djelovati. I to je jedan od izazova koji stoji pred državama kada koriste taj e, pristup e, uključivanja svih tijela javnih vlasti u to. Ako ne znate okolnosti, ako ne znate ni točno koje su tu granice među državama, jer to nije jasno, onda je kad, teško odrediti nadležnosti među tijelima vlasti, a ipak na neki način trebamo to riješiti. Stoga mislim da je taj cjelovit pristup vrlo važan. Nedržavni akteri, pa to je još jedan daljnji izazov. A osim toga, e, egzistencijalne prijetnje državama, do tih, dolazi, do, tih je dugo vremena, desetljećima, do, stoljećima dolazilo samo putem klasičnih napada. Sada imamo taj izazov da imamo i nedržavne aktere koji koriste dosta jednostavna sredstva, a s time ipak mogu prouzročiti posljedice koje mogu napasti države u njihovim vitalnim funkcijama. I to je isto tako jedan veliki izazov koji je pred nama. Brexit. Ne bih se sada upustio u političku raspravu, ali naravno da mi radimo na tome i Ujedina kraljevina nije u NATO savezu i zbog toga nemamo zapravo jedno kraljevstvo je u NATO savezu i stoga s te vojne strane mislim da neće doći do izuzetno negativnih posljedica u smislu toga da prekinemo tu izravnu suradnju sa Ujedinom kraljevinom. A što se tiče drugih ovih tema, to je možda više onda u vašoj nadležnosti. Okay, are colleagues willing to, to, to have Mr. Galler? U redu, hoću li još eh, kolega nešto reći? Izvolite. Jedan aspekt ste još spomenuli, to je kibernetička pričuva. Jeste li s time mislili na eh, rezerviste koji se mogu posebice eh, iskoristiti u te neke svrhe, ali rekli ste isto tako da je izvan tog klasičnog područja, da ljudi koji prije nisu zapravo toliko imali veze sa Njemačkom saveznom vojskom, ali koji su slučajnici iz tog područja, dakle radili se na ova područja, da se dakle ciljano koriste rezervisti vezano uz njihovo zanimanje ili se to više čini, tiče tog cijelog civilnog industrijskog područja gdje onda tražite te ljude. I naravno gdje onda možete pretpostavljam, doći do napretka po pitanju najnovih eh, metoda i saznanja. Imamo tu širok spektar, imamo onaj klasični rezervist koji je E, nekoć e, radi u vojsci, pa je zatim zašao, pa nam se sad treba vratiti, pa zatim postoji osobe koje su bile u vojsci, pa su zatim prešli u civilni život i tamo su stvarili karijeru, ali gledamo i gdje su ti ljudi koji nisu takvi tipični e, kibernetički koji uopće nisu bili nikad u vojsci, ali koji, imaju interesa, koji žele dati doprinos pri Njemačkoj saveznoj vojski i onda imamo različite mehanizme, imamo tu ulazak tih ljudi sa strane, sa onda vi višim hierarhijskim položajima ili neke druge mehanizme. To su sve pojedinačni slučajevi, pa naravno s vremenom treba tu razviti određenu sistematiku. I zbog toga tih 500 kandidata koje smo sada imali, njih moramo svakoga pojedinačno pogledati. Neki od njih su klasični standardni slučajevi, to je onda jednostavno, ali što se tiče drugih osoba moramo vidjeti kako postupiti prema našem sustavu. Znate isto tako da smo mi vezani i u zakon o državnim službenicima, dakle moramo donijeti te odluke na odgovarajućoj razini i sve te stvari su dosta velik izazov za nas, ali možemo dakle ići i putem e, pojedinačnih ugovora e, ako e, ti ljudi imaju tu određenu ekspertizu koja nam treba jako imamo isto tako veliku ekspertizu sa poduzećima, s njima imamo kontakte i tu naravno se dotičemo i te teme compliance sukladnosti, dakle tu gledamo i koje su to područja koja nisu e, nužno s nama po nekim ugovorima tipa osiguranje pri bankama, tu isto tako imamo određenu ekspertizu. Ako se nitko drugi ne želi javiti za riječ, U ime odbora za sigurnost i obranu želim vam zahvaliti na ovom izlaganju. Hvala vam što ste nam govorili o vašem velikom iskustvu te o e, promjenama u e, Njemačkoj. Sve je to vrlo zanimljivo. Nastojali smo se usredotočiti na e, kibernetičku sigurnost i obranu. Pokušali usporediti iskustvo NATO-a te pokušati, pokušali iskoristiti to iskustvo u našim razgovorima te razgovarali smo o tome kako, na koji način ojačati suradnju između Europske unije i NATO-a ali isto tako smo um, čuli i iskustva pojedinih zemalja Evropske unije te aktivnosti koje su one provodile. Hvala vam još jednom. Uh, želite li razgovarati o još nečemu, kolege? Vidim da ne baš. Sljedeći sastanak je u utoranka 15. svibnja i željela bih e, zahvaliti i prevoditeljima, prevoditeljima te tajništvu na e, napornom radu. Hvala vam, ovime završavamo sjednicu.